Prevoditelji su započeli 21. dan prosvjeda i e, stoga će prestati raditi točno na vrijeme. Dakle, imamo samo jednu točku dnevnog reda danas i ako nemate prigovora na tu točku dnevnog reda, možemo odmah e, preći na rad. Dopustite mi za početak da dam prevoditeljima da nam e, predstave svoju izjavu i svi ćemo dakle saslušati. Because we support them in, uh, in their job. So the declaration from interpreters. Sada je 21. dan našeg radno spora. Uprava još uvijek nije poduzela nikakve korake da razriješi spor. Mi smo dobili radnu obvezu kako bismo radili na ovom sastanku i to je veliko kršenje našeg prava na štrajk, tako da ćemo se i dalje držati politike da nećemo raditi preko vremena. Uh, thank you. Now we can proceed with uh, the, the first point in our agenda, vote on one... Hvala lijepa. Možemo sada prijeći na prvu točku dnevnog reda sada izvješće gospođa Tomašić. Želite li nešto reći gospođa Tomašić? Thank you very much, Ms. President. Uh, very quickly, um, hope, uh, I just want to thank everybody for coming. Hvala lijepa i hvala svima što su došli. Zaista su neki ljudi došli samo radi e, ove točke dnevnog reda. Hvala im zbog toga i nadam se dakle da ćemo na vrijeme doći do zaključka kako bi rad mogao započeti na ovoj temi od e, listopada. Hvala lijepa. Prelazimo odmah na glasanje. Dakle, amandman osmi. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. We go now to compromise seven. Who is in favor? Kompromis sedmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman sedmi, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 36. i 37. i po 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Živim 12 razmatra, 38. E, amandman, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 39. tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. 9. Who is Deveti. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Moramo provjeriti. Dakle, elektronska provjera, glasanje je otvoreno. Proračun 9. Glasanje je zatvoreno. I odbija se. jedan glas razlike, molim. A sada prelazimo na Ekon 17. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Ista situacija, odbija se. Želite provjeru? Ne treba. Potpuno isti rezultat. Nastavljamo sa amandmanom 14. I zapošljavanje 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 41, zapošljavanje 15, identično za, protiv, suzdržani, usvaja se. Za employment 16, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ekon 1, za, protiv, suzdržani, odbija se. Ekon 2, za, protiv, suzdržani, odbija se. Ekon 3, za, protiv, Suzdržani? Odbija se. Ample 1 i za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. Ekon 4 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 1 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na kompromis 2 za protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim proračunski budžet za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim MP3 za, protiv, suzdržani, odbija se. MP4 za, protiv, suzdržani, dajte da to ipak provjerimo. Dakle, to je Ample 4, provjeravamo. Otvoreno glasanje, izvolite. Mislim da je odbijeno, ali idemo provjeriti za svaki slučaj. Da, zatvoreno glasanje. Dakle, definitivno odbijeno. Kompromis četvrti. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Prelazimo na kompromis peti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 23. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 24. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ekon 13. To pada, otpada. Sad imamo Empl 7 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 3. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Zatim amandman četvrti. Amandman 26. se povlači. Znači prelazimo na četvrti amandman. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 28. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na MPL 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim Ekon 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. MPL 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada konačno glasanje, elektronsko glasanje je otvoreno. Izvolite, započela. Završilo je elektronsko glasanje i izvješće se usvaja. Čestitke, gospođo Tomašić. A zatim trebamo glasati o mandatu za međuinstitucionalne pregovore i molim vas, e, počelo je dakle otvoreno elektronsko glasanje o tome. And the vote Završeno je glasanje. Mandat je usvojen. Hvala vam puno. I time smo završili glasanje. Any other business? Imamo li bilo šta pod točkom razno za danas? Ne. Hvala vam puno. Sljedeći sastanak održat će se u ponedjeljak 9. srpnja poslje poodne. Hvala vam puno i ovim završavamo, zatvoramo naš sastanak. To kratko.